tom slučaju smo proveli sva glasovanja. Čestitam svim kolegama i kolegicama na njihovim imenovanju. Imamo još samo jedno glasovanje. Radi se tu o brojčanom sastavu odbora. Tu imamo prijedlog, e, jednu odluku sa konferencije predsjednika. Tko je za taj prijedlog? Njega ću zamoliti da podigne ruku. Tko je protiv? Tko je suzdržan? U tom slučaju mislim da smo jednoglasno usvojili taj prijedlog. Hvala. Sastanak e, ćemo sada prekinuti do 15 sati.